Good Dobar dan, dragi kolege. Mislim da možemo započeti s radom, jer ponedjeljak je uvijek težak dan jer ljudi putuju. I imamo puno toga na dnevnom redu. Predlažem dvije izmjene dnevnog reda. Molim vas da me slušate, zato što je jedna izmjena dosta važna e, sutra u tri popodne umjesto rasprave o o mišljenju e, Devija za odbor FAM. E, razgovarat ćemo o e, humanitarnoj pomoći u Siriji. Znate kakva je situacija u Siriji, pogotovo u Alepu i radimo s državama članicama, institucijama kako bismo pružili pomoć. Razgovarat ćemo, reći će nam e, što su napravili, koliko su uspješni i koje su prepreke u Alepu, dakle sutra u tri popodne. Isto tako, s obzirom na to što se tijekom vikenda dogodilo u Haitiju, trebali smo se pozabaviti i pitanjem naše humanitarne pomoći u Haitiji. Dakle, Haitiju. Dakle, e, ovo je važna tema. Sutra u tri poslijepodne ćemo o tome razgovarati nadam se da ćete se složiti s tom izmjenom dnevnog reda. Zatim, e, točka 10. Ignacio Korao, izvjestitelj za mišljenje. O tome smo dakle razgovarali. E, želimo e, napraviti odgodu za glasovanje vezano uz pristup lijekovima. Slažete li se s tim izmjenama? Hvala. Priopćenja predsjednika. Imam samo nekoliko priopćenja. Prvo, sutra ujutro. Podsjećam kolege da u 10 sati ti ćemo, dakle u 9 ćemo glasovati kao i obično, a u 10 ćemo otići u odbor AFED gdje će se održati sastanak od dvije zajedničke točke dnevnog reda. Prva tema je europski, europsko događanje za mladež, govorit ćemo o migraciji nadam se da je nominirana osoba koja će pratiti taj proces, odnosno događaj, a druga točka je zajednička rasprava o ulozi eh, Europske službe za vanjsko djelovanje u migracijskoj krizi. I odmah nakon toga u 11.30 glasovat ćemo o eh, nagradi Saharov. Tako da ćemo se preseliti eh, odavde Eh, u drugu zgradu eh, u dvoranu 2Q2. Evo, dakle, to je podsjetnik za sutra. Dalje u srijedu u 9 do 10.30 održat će se zajednička rasprava eh, s odborom za ljudska prava o situaciji u Etiopiji. Znamo da smo čuli izvješća o napadima u Etiopiji i od 9 do 10.30 će se održati rasprava o toj temi, dakle u srijedu. Još su tu e, dvije točke dnevnog reda za srijedu e, popodne. E, jedna točka je zajednički sastanak odbora u 15 sati s Envijem i odborom za razvoj, a radi se o klimatskim promjenama i promjenama vezanima uz, e, hradan, uz hranu. Dakle, to će trajati od 15 do 16 sati i to povodom obilježavanja svjetskog dana hrane. Istovremeno, e, neki članovi su pozvani i u, u odbor za međunarodnu trgovinu. Oni će e, govoriti od 3 do 5 o održivosti trgovine i lova na divlje životinje. Isto tako ćemo čuti izvješće e, revizorskog suda o humanitarnoj pomoći u e, regiji Velikih jezera. Tako da će se tako da će se e, odvijati više rasprava, zajedničkih rasprava s različitim e, odborima. Molim da se pošalje informacija e, o svim tim stvarima koje se događaju paralelno. Nekoliko riječi o glasanju za nagradu sa Hranov. glasovat će se u 11.30 u dvorani 2Q2 i to tajnim glasovanjem. E, molim da se danas do 18 sati da svi e, e, klubovi pošalju informacije o svojim zamjenicima. Moramo se dobro koordinirati, potrebni su nam samo e, oni čija su imena evidentirana moći će glasovati. Dakle, ne možete se pojaviti samo 11.30 i glasovati, tako da molim vas da pošaljete tu informaciju tajništvu do 18 sati večeras. Imate li kakvih pitanja vezanih uz ova priopćenja? Sve ću to poslati i napismeno jer je puno stvari. Onda možemo prijeći e, na točku 3. za zapisnik e, sa sa sjednica održanih 20. do 21.6., 30.6., 11. do 12. srpnja. Dobili ste zapisnike, a ako imate bilo kakvih e, primjedbi, molim vas da obavijestite tajni, kako ih ne zaprimimo do kraja sastanka, smatrat će se da su usvojeni. Isto vrijedi i e, za zapisnik sa sastanka koordinatora e, od 7. rujna. Ako nema komentara koje tajni su zapremi do kraja ovog sastanka, smatrat će se da je zapisnik usvojen. Prelazimo na točku broj 5, priopćenja komisije. Ne znam, bi li komisija nešto željela reći? Aha, tamo ste. Nemate ništa za reći? Ne. Za sada ne. U redu, hvala. Onda možemo da dobiti na vremenu i prijeći odmah na točku broj šest, a to je nadzor provedbe ciljeva održivog razvoja, uloga podatkovne revolucije, ne, nakon što smo posjetili New York, i kada je uspostavljen proces e, ciljeva održivog razvoja, koordinatori su tražili da se pripremi studija o nadzoru, odnosno praćenju provedbe ciljeva održivog razvoja. Tako da znamo da, je da su definirani ciljevi i pokazatelji i e, traži se od vlada da e, izvještavaju o rezultatima i želimo da SDG-ovi budu više od pukih riječi. Želimo vidjeti kako se provode i naručena je studija. Ta studija je danas pred vama. E, Danski institut za međunarodne studije, e, to je neovisna politološka e, organizacija, je pripremila izvješće. Evo imamo njihovog predstavnika koji će nam danas predstaviti izvješće. Hvala i dobar dan. Kao što je već rečeno, Danski institut za međunarodne studije je trebao izvući pouke iz praćenja ostvarenja milenijskih razvojnih ciljeva te izazove tog procesa i iz te perspektive sagledati e, ciljeve održivog razvoja i to prije svega imajući u vidu podatkovnu rezoluciju, e, revoluciju. I isto tako vidjeti na koji način e, Europska unija može pomoći zemljama u razvoju, u ostvarenju tih ciljeva. Ja i još kolegica Helen Monkrambor smo sastavili ovo izvješće, u studiju. Kolegica, nažalost, nije mogla doći zbog drugih obveza, ali ću ja predstaviti i njen dio izvješća. Mislim da smo mi pristupili ovoj studiji, što možete vidjeti u izvješću, koje je dosta kompleksno i gusto, tu je puno detalja, ali dakle naš pristup bio je da vidimo praćenje ostvarenja ciljeva održivog razvoja kao mogućnost za Europsku uniju i za ovaj odbor da nešto učini po pitanju e, boljeg ostvarenja tih ciljeva. Dakle, tražili smo najbolja iskustva, gledali smo pouke, e, podatkovne kapacitete, izazove i tako dalje. I tu smo htjeli utvrditi e, ključna područja koja bi mogla biti prioritetna za djelovanje Europske unije. Ne želim ulaziti previše u detalje, imam samo 10 ili 15 minuta na raspolaganju. Htjeli smo revidirati e, stanje prikupljanja podataka u svijetu s e, posebnim naglaskom na zemlje u razvoju. Htjeli smo vidjeti koji su opći razvoji, koji su konceptualni, Dakle, radi se o tome kako se definira siromaštvo, dohodak, nejednakost, nejednakost po pitanju bogatstva i tako dalje. Zatim smo gledali e, podatkovne rupe, to su ti e, milijuni koji su se izgubili. Zatim su tu metodološki pristupi koji variraju od zemlje do zemlje kada se radi o prikupljenju podataka u istim područjima i sektorima. Htjeli smo vidjeti e, raznolikost e, stanja, ali isto tako htjeli smo vidjeti do koje mjere se podaci mogu dezagregirati. Mi smo E, htjeli istaknuti koje su e, četiri, kategorije, kategorije podataka koje su važne. Administrativni, geos, e, prostorni podaci, podaci o popisu birača i još podaci o anketama. Treba reći da popis stanovništva se ne odvija redovito Recimo u Mijanmaru e, se pokazalo e, da je broj stanovnika 10 milijuna manji od onoga što im je računala vlada u izradi svojih e, projekata. Zatim ankete, poput anketa Svjetske banke, su se, su se koristili kako bismo bolje iskoristili ove ovaj podatak o popisu stanovništva, kako bismo bolje shvatili što se na podnacionalnoj razini događa. E, mi recimo u Danskoj nemamo uopće popis stanovnika, sve se stalno e, kontinuirano e, skuplja, prikuplja i na visokoj razini analizira. Bilo da se radi o proizvodnim sektorima ili o poljoprivredi ili o socijali. Nadalje, geoprostorni podaci, tu je bitna ova podatkovna revolucija Dakle, prikupljaju se podaci, ali isto tako se registriraju, registriraju putem GPS-a i podaci o e, lokaciji. Ali važno je razumjeti te različite tipove podataka, zato što jedno od područja naše intervencije je odgovor na pitanje želimo li e, dobiti E, najbolje podatke ili trebamo koristiti već postojeće podatke i pokušati ih poboljšati, poput podataka iz popisa stanovništva iz anketa. Htjeli smo vidjeti što nude podatke, e, kakva je njihova vrijednost individualno i u različitim kombinacijama. I isto tako smo htjeli vidjeti koja je, koja je sposobnost prikupljanja tih podataka. Iako, evo, ovdje možete vidjeti kartu Dosta je jednostavna, ali možete je pronaći na stranici broj 11. I to, se, to proizlazi iz podataka Svjetske banke i ovdje se radi zapravo o kapacitetu za prikupljanje podataka za velik dio Afrike taj kapacitet je dosta slab. Evo, to stoji i u našim preporukama. Isto tako smo gledali e, tranziciju, prijelaz, dakle, s milenijskih ciljeva na ciljeve održivog razvoja. I u tom smislu e, iznosimo nekoliko važnih točaka u izvješću. I e, prešli smo sa 8 na 17 ciljeva i sa 16 na 130 pokazatelja. Dakle, radi se o prilično velikom proširenju. Puno je pouka koje možemo izvući iz milenijskih ciljeva i već je puno podataka prikupljeno zahvaljujući milenijskim ciljevima, ali ono što mi navodimo je to da e, područja koja se odnose na milenijske ciljeve odnose se na e, siromaštvo, na obrazovanje, na socijalu, i tako dalje. Ali postoje drugi sektori koji se odnose na ciljeve održivog razvoja, a tu se radi o proizvodnji, o prirodnim resursima, o okolišu, e, gospodarskom razvoju i tu nam nedostaju podaci. I i to se ne odnosi samo na zemlje niskog dohotka, već e, i, i na zemlje srednje razine dohotka, pa i na bogate zemlje jer e, ciljevi održivog razvoja odnose se na puno e, širi broj e, područja i pokazatelja. Ali ne radi se samo o toj širini koja predstavlja izazov ciljeva održivog razvoja, već se radi o dubini. Jer milenijski ciljevi su se uglavnom bavili prosjecima, bilo da se radi o obrazovanju, zdravstvu ili nečem trećem. Kad se radi o ciljevima održivog razvoja, Bitno je da se u pogledu određenog cilja razvije, razrađuje situacije u različitim skupinama e, i onda se gleda njihova lokacija, dob e, i tako dalje. I to je nešto što je novo, procjena koja se vrši na taj način. I sposobnost prikupljanja e, tog tipa podataka, taj kapacitet, a sposobnost je dosta slaba. Primjerice, mogućnost da vidite da li određena e, mjesta u planinama u Nepalu postižu isti napredak kao recimo dolina Katmandu. Još jedna važna razlika je to da SDG-ovi su globalni ciljevi. Ne odnose se samo na zemlje u razvoju milenijski ciljevi su e, se doživljavali kao e, ciljevi gdje putem e, međunarodne razvojne pomoći razvojne zemlje, razvijene zemlje pomažu zemljama u razvoju u praćenju ostvarenja tih ciljeva. Imamo i prikaz koji se nalazi, grafički prikaz koji se nalazi na stranici broj 19. E, grafički prikaz broj 4. Malo je kompleksan, ali vizualno jako jasno pokazuje za svaki cilj održivog razvoja kakvo je stanje s obzirom na e, prikupljanje podataka potrebnih za pokazatelje. Ovdje u suštini pokazuje se da u idealnoj situaciji sve ove linije bile bi zelene, postojali bi adekvatni podaci za svaki pokazatelj da bi se svaki pojedini cilj održivog razvoja učinkovito mjerio. Ali kao što možemo vidjeti, u većini slučajeva ti podaci nisu dostupni, još nisu prikupljeni. I e, time se vraćamo na raspravu koja je malo komplicirana, koja se odnosi na tri stupa. Jesu li podaci slabi, ne baš jaki i ja, ili jaki. Evo ovdje se pokazuje da je dalek put pred nama i to ne samo u zemljama niskog dohotka, već i u zemljama srednjih dohotka i u nekim bogatim zemljama e, da bismo došli do dostatnih e, podataka koji su nam potrebni. Dakle, pišemo i o podatkovnoj rezoluciji i revoluciji i e, potencijalu koji proizlazi iz te revolucije. Tu postoji ogroman potencijal i da se poboljšaju sadašnji oblici podataka, dakle, koje već postoje, primjerice da se brže i redovitije e, podaci prikupljaju i analiziraju, zatim ankete da se prikupljaju ne e, putem u papirnatom obliku, već brže i da se e, podaci brže kolacioniraju i postoje značajne prednosti takvog pristupa o čemu više govorimo u e, izvješću. Dakle, bolje prikupljanje podataka, bolja, brža analiza i to je bolji temelj za kreiranje politika ali kao što ističemo u izvješću, to je nešto što e, zahtjeva novije okvire za održivo i bolje upravljanje tim podacima, a takvi okviri još ne postoje. Zatim okviri za zaštitu od zloporabe, e, zatim okviri za bolju analizu i sprečavanje e, narušavanja podataka. Isto tako, isto tako to zahtjeva i puno veću suradnju s privatnim sektorom koji je puno na, značajno uznapredovao u pogledu prikupljanja podataka e, i treba iskoristiti te, te podatke u suradnji s nacionalnim institucijama e, dakle tu suradnju treba poboljšati zatim tu su E, tu su takozvani e, milijuni koji nedostaju. Spomenuo sam e, Nepal. Prvi podaci prikupljeni su 1990. godine. Kastinski sustav je postojao u Nepalu, ali se tek od 90-ih počeo e, prikupljati. Isto vrijedi i za Istočnu Afriku gdje su postale određene specifičnosti ili e, Etiopiju. Dakle, to su e, takvi miliju, to su ti primjeri milijuna koji nestaju. Nadalje, tu je pitanje odgovornosti. Praćenje je ključno i za pitanje odgovornosti. I tu se bavimo pitanjem političke volje. E, podsvjesno i svjesno postoje kulture koje imaju administrativni pristup e, takav da se podaci e, prikupljaju, ali ne koriste, jer to znači zapravo da se time otvara i novi oblik odgovornosti. Ta odgovornost je dosta sporno pitanje, sporno područje i to je područje gdje se usporava e, koje dovodi do usporavanja razvoja okvira za praćenje ostvarenja ciljeva održivog razvoja. Dakle, mi e, smo istaknuli šest područja gdje mislimo da Europska unija ima komparativnu prednost i koja mogu poslužiti e, kao osnova za definiranje prioriteta u pogledu praćenja ciljeva održivog razvoja. Prije svega s partnerima i među, s vašim partnerima, dakle radi se o zemljama u razvoju, ali i globalno. Jedno područje je područje dezagregiranja podataka. Treba povećati e, kapacitet praćenja unutar zemalja, a ne između zemalja. Da se više ne gleda prosječni rezultat, već da se vidi što taj rezultat znači za, za žene, za različite etničke skupine, kulturne, društvene i socijalne skupine, skupine koje se definiraju po njihovom ekonomskom stanju, kako bismo vidjeli iznijansiranije e, rezultate. Drugo, sekvencioniranje. Mislimo da e, Europska unija tu ima značajnu komparativnu e, prednost. Radi se o sekvencioniranju na dva načina. Od podataka iz anketa treba ići prema administrativnim e, podacima. Što se e, kratkoročno time može postići, a što dugoročno? potrebno je utvrditi e, to sekvencioniranje i kako e, to vremenski rasporediti. Zatim postoji potreba i mogućnost e, sekvencioniranje investiranja zato što se svi ciljevi ne mogu postići istim tempom. Tako da treba na neki način vidjeti gdje se može pružiti potpora za bolje korištenje nacionalnih statistika i to u onim područjima gdje se najveći, najbolji rezultati mogu postići. Isto tako ističemo mogućnost vašeg doprinosa u praćenju globalnih financijskih tokova međunarodna razvojna pomoć neće biti primarni izvor e, potpore brojnim zemljama u razvoju. Treba pratiti međunarodne financijske tokove, bilo filantropske, bilo drugačije. Na taj način se može osnažiti tijek informacija e, i isto tako se može utjecati na vlasti u zemljama niskog i srednjeg dohodka. E, dohotka. Zatim je tu pitanje e, razlika u pogledu digitalnog razvoja. Tu se ne radi samo o informacijama, već i o pristupu informacijama. To je nešto što je isto tako jako važno. Pristup internetu i digitalnim informacijama se brzo širi. E, svejedno dinamika je različita u različitim zemljama i postoji rizik da neki zaostanu pogotovo u ovom području odgovornosti. E, jako je bitno znati što se događa u kojem području, kako se e, koriste e, sredstva, ko, koji je učinak investicija i tako dalje. Isto tako govorimo o mogućnosti da se izmijeni mehanizam revizije vezano uz agendu ciljeva održivog razvoja 2030. godine. Na europskoj razini mislimo da bi e, Europska unija tu mogla postati lider. Isto tako ističemo na važnost ljudskih prava na, na, teme, na temelju upravljanja poda, e, podacima e, i to je nešto što također treba ugraditi u praćenje i prikupljanje podataka. Detaljnije razlažemo različite e, preporuka, ali ovo je tek glavni okvir e, glavnih stvari, glavnih točaka koje smo iznijeli u ovom dokumentu. Hvala vam lijepo. Mislim da smo inače već jako velike rasprave vodili našem odboru i tek ćemo o ovim važnim temama i znamo da je bitno u svemu tome da nikog ne izostavimo, to jest da sve obuhvatimo podjednako u našim istraživanjima, anketama i prikupljanjima podataka. A sada sam obavještena da se Teddy Hasler javila prva. Hvala, Jill. Hvala na ovoj vrlo zanimljivoj studiji za koju se nadamo da će pomoći implementaciji održivih ciljeva razvoja, ciljeva održivog razvoja u razvoju Europske unije. Imam nekoliko pitanja. Možemo li nešto učiniti i naučiti u fazi implementacije iz ovog kada budemo znali kako primjenjivate podatke? Jer koliko sam ja shvatila, vodile su se najšire moguća savjetovanja i konzultacije upravo oko te implementacije ciljeva održivog razvoja. I možda, čini mi se, vjerujem, da bi to mogla imati posljedice po, dakle, ova vaša studija po tom kako ćemo dalje implementirati te ciljeve. Pa nas zanima da li bi to bilo od pomoći i način na koji prikupimo podatke. Drugo, bit implementacije nije samo u samim ciljevima i indikatorima i pod ciljevima, među ciljevima, nego je i u načinu na koji institucije surađuju oko toga i to interpretiraju. Pa bih vas molila da nam više objasnite kako biste savjetovali institucijama da rade, da kažemo, opsežnije, sveobuhvatnije i bolje surađuje kako bi došli do boljih rezultata i kako onda bi mogli interpretirati, protumačiti te prikupljene podatke na novi način. Možda bi tu vidjeli kako sve možemo koristiti i zašto sve koristiti te skupocene podatke prikupljene na razne načine. Evo, pitanja su stigla. Malo je teško bilo čut sve što ste rekli. Ja mogu i vikat, ali nadam se da sam shvatio bit vaših pitanja. Dakle, Prvo se pitanje odnosilo na onaj vrlo dug i jedan širok postupak konsultacije koji je za nas, I sad kako ćemo zapravo s ovim poboljšati uopće implementaciju ciljeva. To je jedno jako, jako veliko, ali važno pitanje. Mislim da smo dali čitav niz e, sugestija u samom dokumentu u ovoj studiji ali da kažemo nešto malo izvan toga što smo tu napisali. Mislim da će to biti pitanje identifikacije onog što je realistično u kratkoročnom, srednjoročnom i dugoročnom razdoblju u mnogim zemljama. Bilo bi jako lijepo, a to se možda dotiče donekle i vašeg drugog pitanja. Bilo bi jako dobro kada bi mogli različita ministarstva i privoliti da surađuju sa Nacionalnim uredom za statistiku svake zemlje i kad bi si oni skupa bolje i više surađivali na jedan sveobuhvatniji i holistični način sa organizacijama civilnog društva kako bi se nadopunjavali različite vrste podataka i kako bi se više involvirao i privatni sektor u sve to skupa. Međutim, kratkoročno gledano rekao bih da je to možda još uvijek malo irealno i nećemo to, ne možemo to preko noći postići, ne ide tako brzo. Mislim u ovom kratkoročnom razdoblju je biti u tome da povećamo učinkovitost onih podataka koji su već prikupljeni. Primjerice, recimo, u obrazovanju, u zdravstvenom sektoru, socijalnom sektoru i tako dalje ali bitno je da se pritom usmjerimo na one ključne područje na kojima imamo premalo podataka. Tu mislim prvenstveno na okoliš, zaštitu okolišta, možda gospodarski rast, prirodne resurse i korištenje tla zemljišta. Tu bi se trebali na to skoncentrirati prije nego da sad počnemo razmišljati o indikatorima za svih 17 dakle ciljeva održivog razvoja. Naravno, mislimo na ono gdje su kapaciteti postojeći preniski, a ono što želimo kratkoročno postići je bolje iskoristiti ono što je već učinjeno i prikupljeno i pritom se koncentrirati na ona ključna područja na koja imamo premalo podataka. To bi vjerojatno pokrenula mogućnost da se pojačaju kapacitati u zemlji koji, koja je u razvoju i kapaciteti koje treba razviti i zatim pojačalo bi i povećalo bi pomoć u razvoju ojačalo bi je koju daju, dakle tu pomoć razvojnu koju daju zemlje Evropske unije i komisije. To bi dovelo do onih bitnih promjena i to je ono što mi upravo i predlažemo i preporučamo za razvoj do 2019. za to kratkoročno razdoblje, da tako kažem. Naravno, znam da je u vašem pitanju još bilo puno, puno toga sadržano, da je ono išlo puno, sezalo puno dalje i šire, ali možda bi to ipak bio neki odgovor na to. Evo vidimo da imamo i predstavnika komisije među nama, pa ćemo vam dati riječ malo kasnije, ali možda da se sad pozabavimo dalje ovim argumentima i poantama koje smo sad čule, pa će nam onda komisija reći kako ona tu koordinira aktivnosti. I ne znam da li nam je došlo ovdje neko došao neki predstavnik Eurostata, da vidimo kako Evropska unija sa statističkim uredom sama um, komunicira, zatim kako izgleda opća uprava, glavna uprava DEFKO, kako izgleda njihovi planovi sa zemljama u razvoju, šta oni kane to učiniti, upravo na prikupljanju podataka i u kojoj mjeri sve te inicijative komisija podupire. Sljedeći govornik je Norbert Neuser. Izvolite Norbert. Da, hvala lijepo. Gospodine Webster. Vaše predavanje je još jedan put jasno pokazalo kako je prikupljanje podataka, bilo istraživanjem, anketama ili kako, vrlo ograničeno. I da je to problem na kojem moramo puno raditi. Govorili ste da ima jakih podataka i slabih podataka. Međutim, unatoč tome vjerujem da količina podataka kojom raspolažemo mora biti dovoljna da možemo važne rezultate postići to da kažemo kod pristupa obrazovanju, pristupu energetici, pristupu pitkoj vodi. Mislim da je u praksi možda malo manje zanimljivo da ti podaci budu apsolutno egzaktni, točni, nego su možda bitniji trendovi da njih izvučemo i na tome moramo raditi kako bi onda i ostvarili ove ciljeve o kojima pričamo održivog razvoja. Mi mislim, mislim da bismo mi kao odbor Europskog parlamenta 9 trebali zaista razmisliti kako ćemo bolje i postojeće podatke iskoristiti, kako ćemo evaluirati šta se svake godine događa, šta se dogodilo ili što se ne događa ili se nije dogodilo ni učinilo. I mislim da mi kao, da se tu upravo puno očekuje od nas kao DEVE, odbora za razvoj, ali i drugi su pitani. Mislim, ako govorimo recimo o nejednakostima unutar same Evropske unije, to je u pitanju odbor regij prvi. Onda ako govorimo o rodnoj ravnopravnosti, tu je sigurno odbor FAM najmeritorniji. Zatim, pitanje opće zaštite okoliša i za to imamo jasno nadležni odbor. A mislim da ovo jednostavno ova studija, ove poruke koje vi dajete nisu pristigle do parlamenta. Jer ovdje se gaji još uvijek u svemu jedna stara predođba, to će se, za to će se brinuti sve odbor za razvoj. Tako je bilo još kod milenijskih ciljeva. Ali sad to više nije dovoljno, mi nismo dovoljni jer su sada SDG-ovi, dakle ciljevi održivog razvoja, puno, puno širi i više mi nismo dovoljni kao deve. I tu treba uključiti i ostale nadležne odbore, kao što sam i već nabrojao I prema tome mislim da komisija tu treba svoju ulogu odigrati. Hvala, ne znam da li se još ko javio za riječ, ali vidimo da imamo tu na ovim crtežima velik, dobro prikazano grafičke ove rupe gdje nam nedostaju podaci. Tu imamo zelena i ona nezelena područja. Kako mislite da ćemo to riješiti? I opasnost koja nam prijeti zato što nemamo u nekim područjima uopće podataka ili moramo sad čekati prikupljanje tih podataka prije nego što možemo početi primjenjivati i provoditi obveze preuzete u okviru preuzimanja ciljeva održivog razvoja i da li onda možemo stići. Dakle, kojoj imate li kakvih indikacija gdje i kako će se brže i lakše doći do podataka, pogotovo kod zemalja u razvoju. A ako se niko ne javlja, onda bi još komisiji dali riječ koja se javila. Dobro, ja ću prvo malo odgovoriti na to. Mislim da je pitanje koje ste vi ovdje potaknuli vrlo važno, to je u pitanju standardizacija, o tom govorite. Dok smo mi na jednu, s jedne strane jako puno napravili u vezi prikupljanja podataka, s druge strane imamo i, zapravo jedan suglasnost oko toga kako e, koncepciju treba primijeniti i kakav je način mjerenja tih podataka. Vidite, to trenutno, trenutno se time bavi jedna skupina neovisnih stručnjaka, savjetnička konzultantska skupina. U Ožujku smo to i objavili u jednom našem dokumentu i vidjeli smo da je nekoliko indikatora još potpuno nepokriveno i da nema nikakvog usuglašenja oko metodologije koju treba koristiti i da ima jako malo opće podataka tu na tim nekim nekim područjima. U rujnu je ta konsultantska grupa koja inače konsultira, konsultantska skupina za glavnog tajnika UN-a, ponovno objavila nešto i kako sad stoje stvari i dokle su došli s poslom. Vidjeli smo da sad imamo više suglasnosti oko indikatora i vidjeli smo više suglasnosti oko toga koji podaci trebaju biti prikupljeni da uđu u te indikatore i da su tu, dakle, u toj prvoj razini već puno postigla, ali samo pogledajte recimo kod podataka o siromaštvu. Ima toliko načina kako se mogu ti podaci tumačiti i tretirati da možete doći do posve različitih zaključaka i onda bi došli do posve različitih preporuka političkih, a to se ne može od jedne do iduće godine ispraviti i usuglasiti. Ne, to je nešto s čime se moramo intenzivno pozabaviti kako bismo pokušali izgraditi jedan pravi sporazum u vezi s tim, usuglašenost. I to ne ide na silu, nego to mora biti naravno koordinirano, ali dobrovoljno. To je bitno. A to znači da moramo vlade tih država privoliti da rade s nama, da krenu u jedan i da pokušamo svi zauzeti jedan standardizirani pristup i kod recimo na prikupljanja statističkih podataka unutar nacionalnih okvira od strane njihovih ureda za statistiku nacionalnih kao i onda tumačenja i evaluiranja istih podataka. Ali nemojte biti pesimistični, mislim da ćemo to postići do 2030. A osim toga mislim da smo i prošli jedan težak put da jako uznapredujemo prema jednom sistematičnijem i harmoniziranijem načinu prikupljanja i tumačenja podataka. Međutim, nemojte zaboraviti da moramo zapravo više iskoračiti prema isto tako odgovornom odnosu prema tim podacima koje smo prikupili. Jer vidite, možda su upravo izazovi iz tog nadzora i prikupljanja podataka za STG-ove, možda to jednostavno na nadilazi mogućnosti zemalja u razvoju. Jer u pitanju su tu i globalne, ne samo lokalne pitanje. Moramo vidjeti recimo zašto nam to treba, da vidimo koje su posljedice globalizirane svjetske trgovine i u smislu lokalnog i nacionalnog upravljanja, u smislu stanja resursa i tako dalje i tako dalje. Dakle, mi ne smijemo više raditi u silosima gdje su stvari jednostavno vertikalno izolirane jedne od drugih. Moramo stvari učiniti transparentnim, holističnim i povezanijim. Tako da to naravno čini stvar malo kompliciranijom, ali tu je potencijal za promjenu velik. Znam da ako bi se iz ne bih krenula u razbijanje tih načina vertikalnih izolacija, tog razmišljanja i rada u silosu, ne bi ništa postigli. Dobro, jel se još neko javlja za riječ? Ne znam. Nisam, dakle se baš, pitanje moje, da li biste, da li bi vi, Anita, mogli govoriti u ime komisije o onom e, sastanku koji je održan na visokoj razini u srpnju, upravo o ovim problemima i da li bi nam o tome mogli nešto kratko kazati. Da, hvala. Da, ovdje izgleda problem s mikrofonom, jer nam je teško čuti i vas, a vama nas. Dakle, molimo, mož, molimo se, molimo tehničare da nam pojačaju malo. Jer vidite, ako stavite tonu slušalicama na nulu, onda ne možete čuti ovo između Ali imamo problema. Dobro, pokušat ću možda glasnije govoriti. Ja radim u glavnoj upravi za DEFKO i to u odjelu za politiku. Radim upravo na indikatorima i donošenju politika. Što se tiče te podatkovne revolucije, mogu vam možda tu prezentirati neke stvari o tog s čime se mi, mi konkretno bavimo. Ja sam u regularnom, redovnom kontaktu sa kolegama iz Eurostata i zajedno radimo pravo na podatkovnim indikatorima. I ako nam treba recimo više podataka o nekom aspektu, onda ja to eventualno mogu donekle e, prikupiti ili bar vidjeti što nam fali i reći njima odmah dojaviti. Što se tiče samih podataka, to je jako važna stvar za nas. Mi već sudjelujemo u pregovorima u vezi agende 2030 već dvije godine i imamo otvorene radne skupine za različita područja, ali su tako govorimo o mjerenju i nadzoru podataka, jer mi smo uvijek stavljali na prvo mjesto tu važnost podataka, ali ne samo dobru kvalitetu podataka, nego da oni budu svima nadostupni, otvoreni, i disakretirani. I mislimo da je to jako dobro uneseno u agendi 2030 i to u onoj agendi iz Adisa Bebe i sad trenutno imamo jedan, vodi se posao, otvoren je posao i radimo na ovoj reviziji svega ono što se do sad radilo preko anketa i u vezi anketa. Zatim bavimo se mjerenjem i nadzorom, to je počelo otvorno radno skupine već 2014. a zatim smo imali interagencijsku skupinu stručnjaka koja je počela prošle godine s radom. A što se tiče indikatora, to, to možda još pridonosi onom pitanju u kojoj mjeri tu nešto se duplicira ili curi iz institucije u instituciju kako možemo bolje surađivati i to koordinirati. Dakle, mi ne surađujemo i ne radimo samo sa Eurostatom nego i sa svim zemljama članicama i njihovim nacionalnim statističkim uredima. Dakle, pokušavamo ne biti vertikalno izolirani u silosima nego sve to povezati i zatim to sve objedinjeno poslati i međuagencijskoj stručnoj skupini i UN-u i Europskoj komisiji. Zatim mi radimo na ažuriranju informacija koje je profesor upravo prezentirao i to dolazi još od rujna, a i sretni smo što smo vidjeli agenciju koja za promociju novih metodologija i zatvaranje ovih rupa, ovih manjaka koje imamo u količini podataka s kojim baratamo ali zato je vrlo bitno da se povežemo sa nacionalnim zemljama članicama i njihovim nacionalnim uredima statističkim, zato što je jedna od velikih problema kod implementacije održivih razvoja bilo što su se de facto zaobišle zemlje članice. UN je tu htio ubrzati taj proces i onda bi to znalo dovesti do toga da se zanemari ono što se događa u zemljama. Mi imamo vrlo važne podatke koje nam šalju zemlje članice iz UN-a, recimo zemlje u razvoju, koje se onda moraju uzeti u obzir. I mislim da je to jedna od najvažnijih pouka koje smo tu pokupili i veliki izazov kojeg mi pokušavamo nadići. A, dakle, revolucija podatkovna i zatim monitoring E, kako se prikupljaju informacije za implementaciju SDG-ova i kakav taj posao napreduje. Nadalje, administrativni podaci i tu mislimo da su jako važni, pogotovo kod zemalja u razvoju. Tu nam trebaju vitalne statistike životnih stanja, jer vidite, mi imamo recimo 50 milijuna, najnoviji podaci govore o 50 milijuna beba u tim zemljama koje su rođene još uopće nisu registrirane. Prema tome ti administrativni podaci izdavanje rodnih listova i ostalih potvrda su jako bitni za nas. I moramo dakle taj fokus naš usmjeriti i prema tim upravo administrativnim podacima. Zatim izvori. Milenijski izvori su uglavnom pokriveni, ali okoliš i gospodarski procesi, to je jako važno i tu guramo jedno jačanje međusektorske suradnje kod toga prikupljanja podataka. Slažemo se za podatkovnom revolucijom za big data, dakle velike količine podataka i mislim da trebamo te velike baze podataka i velike količine podataka koristiti bolje na europskoj razini, ali trebamo tu vezati naše partnere samo. Ne smijemo pritom zaboraviti da tu ima jako puno kompliciranih pitanja kao što je zaštita privatnosti i osobnih podataka. Dakle, ima jako puno prepreka i izazova. Ali moramo osigurati da zemlje članice sa svojim nacionalnim statističkim uredima vode proces taj cijeli u svojoj zemlji, a mi koordiniramo. I mora postojati jedno uzajamno poštovanje svačijeg posla. Ne može recimo jedan privatni sektor nešto napraviti, a ovi drugi to ne uzeti u obzir. I ni u kom slučaju se ne smije nikad zaobići nacionalni uredi statističke. To je naša politika DFK-a. Zatim, na različitim zemljama, u različitim zemljama surađujemo na raznim razinama i to je ono što smo mi upravo i naučili jedna od važnih pouka, jer neki puta nad zemlje koriste drugu metodologiju, čak drugo indeksiranje od UN-a kod e, obrade statističkih podataka. Mi smo inače poduprli izgradnju statističkih kapaciteta u zemljama u razvoju već dugo, dugo vremena i nastavit ćemo to raditi. Dakle, naš program iz proračun pomoći iz proračuna upravo ide na taj dio jačanja statističkih e, dakle, ureda i njihovih metodologija. Sad imamo jedan ogroman projekt, a to je panafrički program sa oko 7 milijardi eura koji su u pitanju da pomognu afričkom statističkom sustavu preko Afričke unije i želimo napraviti jedan sveafrički panafrički institut koji bi objedinjivao njihove nacionalne statističke podatke i vidite ponovno imamo dakle taj sveobuhvatni pristup. A što se tiče podatkovne disagregacije, mi tu radimo isto sa skupinom stručnjaka. Mislimo da je sve što smo napravili vrlo ohrabrujuće, u ožujku smo stvorili još jednu posebnu pod skupinu radnu neovisnih stručnjaka za upravo to pitanje i mislimo da ako želimo de facto preuzeti vodstvo u ostvarenju kompletne agende za 2030. i implementaciju razvojnih ciljeva, onda se moramo upravo time baviti. Hvala. Hvala. Želim komisija odgovoriti? Pa bilo je vrlo dobro čuti sve ove korake. Ja bih dodao još jednu dimenziju. U potpunosti se slažem da trebamo osnažiti nacionalne statističke kapacitete. To se organizira na nacionalnoj razini u zemljama partnerima, ali ključni izazov je spustiti se na lokalnu razinu. E, tu ste spomenuli kapacitet e, e, registracije unaprijed. To je nešto što se nažalost odvija sporadično, ne koriste se nove tehnologije prikupljanja podataka i vrlo slabo je financirano, ima slabe resurse kada je riječ o prikupljanju podataka na lokalnoj razini, veza sa nacionalnom razinom je prilično slaba u većini država sa niskim prihodima. No, dobar dio tih preporuka se nalazi i u našem referatu i u potpunosti se slažem. Hvala. E, statistika e, kada se spomene zvuči dosta suhoparno. Ako date djetetu ime i znate da to dijete postoji, onda morate znati što se s njim događa. Zato mi je jako drago što e, čujem o vašem radu. Mi planiramo da nam se vrati David Bao, vjerojatno u studenom. On je izvjestitelj Ujedinjenih naroda koji radi na provedbi e, održivih razvojnih ciljeva. I e, to je rad koji je u tijeku i naš odbor će ga pratiti. Zahvaljujem gospodinu Websteru i komisiji na tim informacijama. Puno hvala. U redu, sada možemo prijeći na točku 7, a to je godišnje izvješće o financijskim aktivnostima Europske investicijske banke. U travnju ove godine promijenjen je poslovnik parlamenta i po pravilu 54 odbor Ekon i odbor za proračun su dobili ovlaste izraditi godišnje izvješće gdje će ocijeniti djelovanje EIB-a. E, ta dva odbora će naizmjence izrađivati to godišnje izvješće, a i za naš odbor je iznimno važno da pratimo rad Europske investicijske banke. Oni od vas koji su putovali u države partnere u zemljama u razvoju ćete znati da EIB ima sve veću važnost u izradi programa i da će igrati veliku ulogu u novom paketu za vanjska ulaganja. Imamo ovdje našeg izvjestitelja, gospodina Luku, izvolite. E, puno hvala. Ispričavam se što nisam bio na zadnjem sastanku e, kada je trebalo biti prezentirano ovo izvješće. E, mišljenje koje iznosim u svom izvješću je uglavnom pozitivno. E, riječ je o radu EIB-a E, obzirom na politiku održivog razvoja e, nova e, nepovratna sredstva su dobro ukomponirana i u kredite EIB-a a sve zajedno služi iskorjenjivanju siromaštva riječ je o uključivom razvoju, e, podržavanju regionalne integracije e, i ublažavanje klimatskih promjena. Postoje tri e, kritične opaske, odnosno prijedlozi za poboljšanje i sada ću govoriti o njima. Prvo, uloga mikrokredita. Ono što proizlazi iz izvješća jest da su mikrokrediti osobito učinkoviti u radu EIB-a. Oni očito e, otvaraju radna mjesta, povećavaju zaposlenost žena i to u većoj mjeri nego drugi programi koji podržavaju mala i srednja poduzeća. Međutim, e, ti su e, zajmovi ograničeni u svom zemljopisnom, e, u svojoj zemljopisnoj primjeni imaju premalo sredstava. Tako da pozivam na to da se više resursa posveti mikrokreditima u svim zemljama u razvoju. Druga točka se odnosi na mjere kojima EIB mjeri e, svoj rad, no taj e, okvir je ograničen na ocjenu kako bi se dalje povećala odgovornost e, pozivam na to da se E, ocijeni od strane neovisnih stručnjaka ili samo od jednog neovisnog stručnjaka a to se zatim treba eh, prezentirati Europskom parlamentu. Također smatram da je važno poboljšati eh, sadržaj ocjena eh, i ukloniti sklonost većim poduzećima jer treba izvijestiti ne samo o e, broju radnih mjesta koja su se održala, nego koliko ih se otvorilo. Nadalje, izvješće IBA ništa ne govori o zajmovima koji e, nisu donijeli rezultate. Smatram da treba dati i godišnji pregled gubitaka u budućim verzijama ovog izvješća. Puno hvala. Hvala Norbert. Hvala. U ime gospodina Dura Franculika želim eh, izraziti njegov duboki interes za to da surađuje s vama eh, kako bi se vidjelo kako eh, sredstva koja ulaže EIB u zemljama u razvoju mogu biti učinkovitija. EIB mora postići visoku razinu transparentnosti i mora imati učinak na razvoj u regiji ACP e, važno je naglasiti da EIB treba usredotočiti svoje aktivnosti na pozitivan utjecaj na ostvarenje održivih razvojnih ciljeva Ujedinjenih naroda. E, također treba paziti na učinak na ljudska prava neophodno je osigurati da politike i operacije budu u skladu sa strateškim okvirom e, i akcijskim planom Ujedinjenih naroda za ljudska prava i Europskom poveljom za ljudska prava. EIB mora e, razmotriti mogućnost e, da da ulaže u zemlju, u tlo. Pozdravljamo klimatsku strategiju i e, obvezu da se projekti vezani uz klimu povećaju na udio 35% do 2020. u zemljama u razvoju. No EIB mora pripaziti da to e, bude podprto kriterijima prihvatljivosti e, i da e, se e, to se primjenjuje i u državama izvan Europe. Treba paziti da se sredstva ne ulažu u poduzeća u trećim državama koje ne udovoljavaju standardima transparentnosti obzirom na plaćanje poreza. Treba ići dalje od trenutnih e, e, kriterija transparentnosti. Stoga trebamo pozvati EIB da primijeni odgovornu politiku oporezivanja i da to počne revidiranjem svoje politike e, suradnje i da to čini zajedno s Europskom komisijom. Puno hvala. Hedi. Hvala. Vrlo sam zahvalna na ovom nacrtu mišljenja koji je prezentirao kolega Luka. Mnogo onoga što je spomenuo Norbert Neuser u ime naše kolege Fanculice je nešto s čime se slažem. Ja bih samo dodala nekoliko stvari. Mislim da moramo usko surađivati s Europskom investicijskom bankom jer će ona imati sve veću ulogu u e, planovima za vanjska ulaganja o kojem ćemo razgovarati na narednim sastancima ovog tjedna. Mi moramo pripaziti da Europska investicijska banka je doista sposobna financirati visoko kvalitetne projekte koji doista imaju pozitivan učinak na razvoj. To znači da mora biti još više transparentna i odgovorna Mislim da Europska investicijska banka već e, puno radila e, na socijalnim i okolišnim standardima i ljudskim pravima. Voljela bih malo više čuti o tome e, što je sada učinjeno po tom pitanju. Europska investicijska banka trenutno razrađuje strategiju i program kao što je rekao kolega Luka, osobito kad je riječ o mikrofinanciranju, Europska investicijska banka promiče radna mjesta za žene više nego za muškarce, što smatram da je potpuno opravno uzimajući u obzir e, probleme ženskih prava i rodne ravnopravnosti u gotovo svakoj zemlji s kojima e, radi. Još nekoliko opaski. Bilo bi dobro znati da li Europska investicijska banka e, e, želi dezinvestirati iz projekata gdje se proizvode emisije obzirom na pariški sporazum o klimatskim promjenama a isto tako pozdravljam ono što je rečeno o suradnji sa financijskim posrednicima koji imaju e, e, problema odnosno sa izbjegavanjem poreza ili agresivnim e, planiranjem kako izbjeći plaćanje poreza moramo o tome intenzivnije raspravljati s europskom investicijskom bankom hvala moram glasnije govoriti ne znam jesam li preglasna za prevoditelja možda se može pojačati mikrofon za one u ovoj prostoriji. Dakle, htjela sam reći možda bismo mogli pozvati Europsku investicijsku banku da dođe oni sada redovito sudjeluju na neformalnim sastancima vijeća jer e, e, rade na planovima ulaganja. Mi ćemo o tome razgovarati ove jeseni. Mislim da se moramo više, e, više komunicirati s bankom. Zahvaljujem tehničarima što su pojačali ton. Gospodin Sjafos iz e, opće uprave DEVKO i neko iz opće uprave za financije. Gospodin Terio Javrus ima riječ. Hvala. Zahvaljujemo parlamentu na izvješću. Ovo je očigledno pitanje koje se više tiče Europske investicijske banke i mi se ma samo možemo složiti sa sadržajem izvješća, osobito kad je riječ o tome da moramo učinkovitije raditi na postizanju održivih razvojnih ciljeva i da moramo e, intenzivnije raditi na smanjenju siromaštva na najvišoj mogućoj razini. E, nemam ništa za dodati tome. Europska investicijska banka će naravno morati odigrati važnu ulogu u provedbi Europskog plana ulaganja, a o tome će raspravljati parlament na posebnoj sjednici. Hvala, oprostite, ne znam vaše ime, možete li se predstaviti? Ja sam Amadeo Rico iz Ekofin. E, e, a imamo iste komentare kao i Devko, dakle nemam ništa za dodati. Heidi? Naravno, bilo bi vrlo korisno kad biste imali odgovore na neka od pitanja koja su postavljene. Na primjer, koja je uloga EIB-a u korištenju financijskih posrednika i možete li e, komentirati kakva je situacija sada s politikom e, e, sigurnosnih mehanizama. Mi radimo na tome da EIB e, smanji svoju suradnju sa e, financijskim posrednicima koji izbjegavaju plaćanje poreza i nakon rasprave sa vijećem imat ćemo sve odgovore na ovo pitanje. vjerojatno nakon e, rasprave koja će se voditi. A politika kad je riječ o ljudskim pravima i tako dalje, znate li o čemu je riječ? Da, ali ja nisam prava osoba koja može odgovoriti na ovo pitanje. Kad budemo govorili o planu vanjskih ulaganja možemo postaviti neka od vaših pitanja. Mislim da su to važna pitanja. Gospodin Luka, imate li što za dodati? Ne, ne, gospođo predsjednice. Nema daljih pitanja. U redu, hvala. Dakle, rok za amandmane je 11. listopada, a to je sutra. Sutra u 12 sati, a glasovanje će, će biti 8. studenog u odboru, dakle imamo vrlo kratak rok. Ne znam može li se produžiti, ne, nažalost ne. Dakle, sutra u podne moramo imati amandmane. Zahvaljujem gospodinu Lukasu. A sljedeća točka je e, pristup energiji u zemljama u razvoju. Imamo e, gošću. Nadam se da je mogu naći, odnosno ne mogu je naći moramo eh, sada napraviti pauzu do 16.45. Znam da je to iritantno, ali eh, nastavit ćemo u 16.45 i onda ćemo nastaviti s oralnim pitanjem o energiji u Africi.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

u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

Hvala se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

Okay, colleagues, we're going to restart because it's, we said we start at... Mislim da bismo trebali nastaviti s radom. Rekli smo da ćemo nastaviti u 15 do 5 i moramo se držati dnevnog reda. A, točka 8. Pristup energiji u zemljama u razvoju. Osiguravanje e, pristupa od, e, pouzdanoj i e, pri, priuštivoj energiji koja se temelji na prikladnim tehnologijama, to e, spada pod e, cilj održivog razvoja broj 7. Iako se ne varam, povjerenik e, je rekao da je pristup energiji jedan od ključnih prioriteta njegova rada. I u brojnim našim programa sadrži pitanje pristupa energiji. Znam da da je i kolega imao izvješće u prošlom sazivu o, ovome. I isto tako potrebno je usmeno pitanje, pitanje za usmeni odgovor komisiji vezano uz e, stanje pristupa energije jer nema smisla imati energetsku politiku ili prioritete e, na tri ili četiri godine i onda da zaboravimo na to zato što su se pojavili e, novi prioriteti u energiju stalno treba ulagati. Prije nego što usvojimo pitanje za e, usmeni odgovor na sljedećem sastanku. Mislimo da bi bilo korisno saslušati stručnjaka za pristup energiji. Iz toga smo pozvali Molly Hurley Depre iz e, Smart Villages, pametnih sela. E, mole će objasniti o čemu se radi. Nedavno smo se upoznali, oni imaju jako puno konkretnih projekata kako bi e, uspostavili energetske projekte koji se temelje na prikladnoj energiji i ona će sama podijeliti svoje iskustvo. Imamo tu i predstavnik Europske komisije koji će nam moći reći što se događa po tom pitanju u komisiji. Moli, izvolite, imate riječ. Hvala što ste mi danas pružili dobrodošlicu u vašem odboru. Prije svega htjela bi zahvaliti svima što su danas došli ovdje. Govorit ćemo o pristupu energiji i o prilikama i e, izazovima ostvarenja e, sedmog cilja održivog razvoja. E, Smart Villages je trogodišnja inicijativa koja e, je, pokazuje da udaljena mala sela mogu postati ugodna mjesta za život sa pristupom energiji e, i radna mjesta za muškarce i žene kao i brojne E, druge institucije i mi mislimo da je energija nešto što omogućava e, razvoj i to je podloga za velik broj od ciljeva održivog razvoja. E, smart villages, pametna sela su analogija pametnim gradovima i s obzir imajući u vidu preseljenje velikog broja ljudi u gradove što se može ponuditi u tim područjima Prvo, treba osigurati e, pristup energiji, ali potreban je više sektorski e, pristup. Mi smo organizirali velik broj e, radionica s velikim brojem stručnjaka, uključujući istraživače, nevladine udruge i tako dalje, kako bi se shvatili ne samo izazovi za razvoj vanvodnih sela, već i da se istraže moguća rješenja. Surađujemo blisko s nacionalnim E, i regionalnim znanstvenim e, akademijama, uključujući i takvom institucijom Europske unije. E, isto tako postoje i dvije humanitarne organizacije, jedna iz Cambridgea iz Velike Britanije, a druga iz SAD-a koje s nama surađuju. Kao što smo rekli, to je nešto što je povezano sa sedmim ciljem održivog razvoja. Jedan od izazova tog cilja je da ne definira razinu univerzalnog pristupa energiji. Postavlja se pitanje je li eh, da li taj pristup treba biti ambiciozniji ili minimalistički. Mi mislimo da bi trebao biti eh, ambiciozniji. I što to zapravo znači? To znači eh, da treba njegovati decentralizirana rješenja. U protivnom te mreže neće doći do ljudi jako dugo vremena. Što znači zapravo biti ambiciozan? Evo da ću vam primjer. 2014. godine upoznala sam Martina Karionga. On je odrastao i rodio se u sjevernoj Tanzaniji. Studirao je u Dublinu i u Jedinjenom kraljevstvu krajem 90. godina. U to vrijeme prava na zemlju naroda Masai su bila e, važno pitanje i on je htio zaštititi svoju zemlju. Da bi u tome uspio, potrebna mu je bila energija ali primijetio je da e, velik broj muškaraca i žena se e, seli u gradove i da nema dovoljno radnih mjesta niti prilika. Stoga se vratio u Tanzaniju e, i vratio se u selo koje se zove Terat. To je udaljeno selo koje u to vrijeme nije imalo struju niti tekuću vodu. On je rekao da su tada ljudi mislili da je poludio, ali vidio je priliku da spriječi e, odlazak ljudi u grad i da pronađu radna mjesta. Uspostavi organizaciju koja se zove IOPE e i to je nešto što je baš bilo vezano uz e, tu, to područje. Zahvaljujući nizozemskim filantropskim E, organizacijama, on je doveo do uspostave decentralizirane električne e, mreže koristeći biogorivo, uključujući i radio postaju i nekoliko socijalnih, e, odnosno društvenih poduzeća koja proizvode sir, jogurt, zatim tu su bili frizeri, zatim omogućeno je punjenje mobitela, zatim osigurao je pristup internetu i bolje obrazovanje. kao i sa slučajem drugih mini mreža potrebno je e, vrijeme da se e, ostvari povrat e, ulaganja i to je dodatni izazov, ali to je ambiciozan projekt koji poboljšava životne standarde. I proizvođači su uspjeli u proizvodnji sira i čak su dobili brojne nagrade za kvalitetu i okus sira. Dakle, e, to se isplatilo i e, terat je područje koje je osnaženo i polovina djece i e, odraslih osoba nisu otišli u grad ili su se vratile. Žene isto tako su počele igrati vrlo važne uloge i rodna jednakost postala je važno pitanje za terat. Htjela bih isto tako istaknuti da se u teratu E, energija koristila za produktivne namjene. Dakle, to su namjene koje poboljšavaju dohodak, povećavaju dohodak ljudi koji tamo žive i samim time je selo postalo održivo. Htjela bih isto tako istaknuti naglasak na mlade ljudi koji tamo žive. To je primjer e, stvarne alternative gdje ljudi imaju izbor ostati u selu ili preseliti se u grad kako žele. Sada bih htjela istaknuti što e, kreatori politike Europske unije mogu napraviti po tom pitanju. Samo bih htjela istaknuti neke sjajne aktivnosti kompanija, socijalnih, društvenih poduzeća, malih poduzeća. Evo je samo su neki primjeri E, onoga što postoji. Samo sam htjela da se eto oni e, ovdje spomenu. Ne bih htjela uzaliti, ulaziti u dubinu, ali možda se u raspravi toga možemo e, dotaknuti. Neke od tih organizacija rade sa solarnim svjetiljkama ili različitim drugim solarnim sustavima, a ponekad se radi o istoj kompaniji E, a nekad i o različitim kompanijama koje e, nude solarne crpke, solarne mlinove i tako dalje. Mm, naravno, tu su i drugi obnovljivi izvori energije, poput energije vjetra. Isto tako, Europska komisija i inicijative država država članica su doprinijele e, tim rezultatima, poput tradicionalnog financiranja ili kreativnim e, pristupima, poput e, parcijalnog financiranja. Evo da ću jedan pristup nečega što se počelo primjenjivati. Radi se o pristupu koji može dovesti do lakšeg pristupa energiji i taj jedan primjer je možda ambiciozniji i mislim da je to nešto što je povjerenik, što je povjerenik e, mislio kada je o tome govorio. Naravno, moramo priznati i da e, donatorima nije bilo lako i projekti nisu uvijek bili uspješni, ali to nije uvijek loše. Uvijek možemo naučiti nešto iz naših grešaka, ali umjesto da se time bavimo, htjela bih istaknuti neke elemente koji mogu osigurati da energija pomogne održivom ostvarenju održivog razvoja. Energija mora biti na razini da omogućuje e, korištenje energije za e, produktivne namjene te da poveća dohodke. E, I upravo ako se postigne ta razina opskrbe energijom, to je nešto što stvarno mijenja situaciju. Naravno, treba istaknuti i financijske izazove za e, poduzetnike. E, potreban je obrtni kapital za ambicioznije projekte na razini zajednice. A isto tako mnogi se usredotočuju na kreditiranje duga i kapitalno kreditiranje zato što ne mogu dobiti bankovne e, kredite i treba se usredotočiti na lokalne banke tamo gdje poduzetnici već posluju. Čuli smo od brojnih osoba da treba ojačati kapacitete e, na razini lokalnih e, kreditnih institucija. Njima nije jasno koji je njihov potencijal, niti ne mogu, nisu u stanju ocijeniti je li određeni poslovni model održiv. Isto tako potrebni su i kreativni oblici financiranja i potrebni su načini da se e, europska sredstva e, kojim e, upravljaju posrednici dođe do manjih projekata na udaljenim područjima, a ta sredstva i dalje dolaze preko banaka. Istočno Istočna Afrika je primjerice jako razvijena po pitanju solarnih sustava. Vjerojatno će idući korak biti financiranje malih kompanija e, putem kapitalnih investicija, ali to nije slučaj u svim područjima. Tu su i transakcijski e, troškovi koji su uvijek razlog za zabrinutost. Vrlo često mali projekti su preskupi za donatore. E, treba naći različite pristupe za razluke za, za rad s posrednicima e, i kako doći do sredstava. Možda banke nisu jedno rješenje. Recimo, jedan poduzetnik koje poznajem puno radi na e, energiju za e, poljoprivred, dakle u području poljoprivrede, a ta energija ne dolazi iz električne mreže, on razmišlja o bližoj suradnji s investicijskim anđelima oni koji ulažu e, u e, u ta područja imaju dva cilja, ne samo financijski, već žele unijeti i pozitivne promjene u svijetu. Kad riječ o vladama, primijetili smo da je potrebno osnažiti kapacitete i da se poveća razumijevanje o koristima poticanja e, poduzetništva u području energetike. Poduzetništvo nije nešto što se što nacionalne vlade uvijek podupiru. Trebamo pronaći načine da se to promijeni. Budući da smo svi svjesni da e, udaljena mjesta nije nešto do čega će doći e, privatni sektor. Potrebno je više inkubatora, e, savjetovanja i mentorstva. Isto tako treba isto tako uvesti više poticaja za obnovljivu energiju, a ukinuti poticaj za fosilna goriva. To je isto tako nešto što će znatno promijeniti situaciju. Postoje dvije razine poduzetnika. E, postoje oni koji se bave energetikom, koji dovode energiju, ali u samim e, selima postoje već e, ljudi koji posluju i njihovo poslovanje može potaknuti pristup energiji. I zanimaju nas i takve Takve, e, takvi slučajevi. Isto tako želimo da se i sama zajednica uključi i da, da se unutar nje izgradi povjerenje. Ti projekti neće e, uspjeti ako u tome ne uspijemo. Kad gledamo pak e, financije za potrošače, za stanovnike sela koji imaju solarne sustave, kreditna sposobnost je često problem za male i srednje poduzeća koja tamo rade. I postavlja se pitanje E, procjene što si te tvrtke mogu priuštiti, a što ne. Isto tako postoji sustav e, postupnog plaćanja za mala i srednja poduzeća, ali to ne vrijedi e, za sve i ponekad neke zajednice žele kupiti poljoprivrednu opremu kako bi koristila tu energiju ili kako bi primjerice mljeli svoje proizvode ili proizvoditi na neki drugi način te proizvode, recimo u takvim situacijama o tome treba razmišljati. Isto tako trebamo se pobrinuti da osobe koje žele postati mikropoduzetnici e, trebali bi dobivati ponude za kredite e, s niskim kamatama, jer ne mogu se toliko zadužiti da ne mogu vraćati dugove. Kad je riječ o tehnologiji, trebaju imati naravno povjerenja u tehnologiju. Ponekad su ljudi imali negativna iskustva sa nekvalitetnim proizvodima ili sa možda čak i krivotvorenim proizvodima ili se radi o proizvodima koji ne zadovoljavaju određene standarde. Standardi su ono što nam treba. To je nešto što je jako bitno za kreatore politika i za regulatore u državama. Isto tako, e, ljudi ljudima često nedostaje tehnička potpora i to je još jedan važan element. Ljudi isto tako trebaju edukaciju kako bi e, zadržali tehnologiju, da je doživljavaju svojom. E, postoje rješenja za to. Potrebno je pružiti recimo telefonske brojeve za tehničku potporu i slično. A isto tako kad ljudi E, koriste bilo koju tehnologiju, e, trebaju im rezervni dijelovi e, ukoliko nešto se pokvari, da to mogu sami popraviti. I evo, to je recimo jedan od razloga zbog kojih su neki projekti propali, a to se može lako riješiti. I na kraju, poduzetnici na razini sela isto tako e, trebaju osnažiti svoju sposobnost izrade vlastitih e, poslovnih planova. Potrebno ih je savjetovati kako poslovati, e, kako pristupiti tržištu. I na kraju, htjela bih reći da su najvažnije poruke sljedeće. Kad govorimo e, o poduzetnicima, treba e, raditi s njima, vidjeti e, kako ih financirati da bi se postigla razina dohotka. Svima je potrebno jačanje kapaciteta i sposobnosti i sve ove inicijative treba integrirati s inicijativama vezanima uz obrazovanje, e, pristup čistoj vodi i tako dalje. Kako bi se osigurale sinergije, osigurala održivost i maksimizirale e, razvojne koristi i to je nešto što je važno za ostvarenje održivog razvoja. Hvala vam još jednom što ste mi pružili priliku da vam se danas obratim, te se veselim raspravi. Ako vas zanima koncept e, pametnih sela, ostavila sam u tajništvu nekoliko knjiga, nekoliko primjeraka knjiga. Ako vas zanima, možete ih pogledati, a mogu vam isto tako i poslati neke primjerke. Hvala vam. Bilo je zanimljivo vidjeti što se događa sa različitim e, ovim projektima. Evo, imamo brošure Eh, koje vam daju i neke dodatne eh, informacije o pojedinim eh, kontekstu. Paul Rubik je prvi, a nakon toga gospodin Neuser. Paul, izvolite. Prvo bih želio srdačno zahvaliti na ovoj prezentaciji. Mislim da je upravo ovo sve skupa dobro objasnilo, vrlo precizno objasnilo kamo uopće trebamo ići, u kom smjeru raditi. Mislim da su ove, dakle, prezentacija bila za nas jako vrijedna. Kad vidimo da su prave teme, ključna pitanja dobro odabrana, onda znamo otprilike gdje smo. I vidim, mi znamo da bez energije nema razvoja. Treba nam energija za telekomunikacije, treba nam energija za sanitarno područje, treba nam prije svega za sigurnost žena jer pretpostavljamo da postoje zemlje u kojima je 12 sati mrak, noć. Onda o tome ovisi ne samo sigurnost, nego i mogućnost učenja, rada, bilo čega. Dakle, bez energije ne možemo mm, ostvariti blagostanje. Prema tome, pristup održivoj, suvremenoj i plativoj energiji, pogotovo negdje u ruralnim područjima, u manjim selima, tamo je od posebne važnosti zato što se električne mreže diljem čitavog područja u najudaljenijim izoliranijim područjima ne mogu platiti. Zbog toga moramo imati decentraliziranu strukturu proizvodnje struje, kao što su to recimo vjetroelektrane ili male, male hidroelektrane ili solarni paneli i slične stvari. Općenito alternativni izvori energije su vrlo bitni. I zato su potrebne naravno različite metode financiranja koje bi potaknule tu proizvodnju. A ono što smo je naučili kao vrlo važno i svega toga je da se mora regulirati pitanje održavanja tih instalacija kako će se rezervni dijelovi mijenjati i ostalo, jer ako ne bude to sve skupa stavljeno na raspolaganje, sve skupa će vrlo brzo zastati. Prema tome jasno je da se sve to mora razviti i da se to mora uhodati i, zajamčiti dakle, održavanje takvih malih instalacija i malih postrojenja. A onda i kao što ste vi nama pokazali na ovim grafičkim prikazima, bitno je da se malim pogonima vrši edukacija kako bi se ljudi uputili i opće ta cijela priča bila moguća a onda je važno jasno i isključiti svaku korupciju iz javnih nadmetanja kako bi doista mala poduzeća mogla u tome sudjelovati. Vidjeli smo da velika poduzeća u velikim gradovima mogu puno tog napraviti i male istisnuti jer oni ne nemaju infrastrukturu da to sve pokriju. Međutim, u tim ruralnim izoliranim područjima ili u selima i takvim situacijama su upravo mala poduzeća ta jer veliki tu nemaju interesa doći. Prema tome, tu su recimo ljudi koji su samo zaposleni i koji su interesantni jer bi oni napravili onu strukovnu edukaciju dakle vrlo često kao dualnu mjeru uz neko drugo normalno školovanje i tu treba onda tražiti međunarodne partnere za realizaciju takve jedne koncepcije kao primjerice UNICEF ili slične UN-ove agencije organizacije koje bi pomogle u edukaciji, a potom treba se pobrinuti za servisiranje, odnosno održavanje tih malih postrojenja. I u vezi s time vi ste sve te probleme divno ocrtali i zato vam posebno želim čestitati. A hvala, sada Norbert Neuser. Da, hvala vam na predavanju, na ovoj prezentaciji. Mislim da smo svi osjetili s koliko ste se oduševljenja ubacili u tu temu. I e, doista je ta tema strašno važna jer ona može posebno unaprijediti pomoć u razvoju, suradnju u razvoju. Mi smo imali prošle godine izvješće o pristupu, usvojili smo izvješće u parlamentu o pristupu energije u zemljama u razvoju. Pritom su najvažniji ciljevi bili da se mi skoncentriramo sa svojom europskom politikom na male regionalne pregledne i obnovljive izvore energije i proizvodnju energije. Kao što su kolege već rekle, velika, kolega malo prije rekao, velika poduzeća se usredotočuju na velegradama. Ali mi možemo posebno puno učiniti o tim izoliranim ruralnim sredinama gdje nema nikakvih pristupa energiji da tu popravimo situaciju. Mislimo da bi to, osim toga, i bilo jako dobro da zaustavimo ovu preveliku urbanizaciju koja se događa. Mi smo svjedoci toga da veliki kapitali postaju sve veći. Kad se sjetite samo gradova kao Kinshasa ili Lagos, gdje ljudi, da bi imali nekakvu perspektivu boljeg života, odlaze u velike gradove. A sa pristupom energije mi bi barem mogli zaustaviti taj trend, a u nekim dijelovima čak i preokrenuti. Dakle, bitno je da energija bude održiva Afrika, pogotovo u Africi, ali i u drugim zemljama u razvoju u svijetu. I tu nam, mi imamo recimo bioplin, solarnu, vjetroenergiju ili hidrocentrale. I tu mislim da recimo baš Afrika i druge zemlje u razvoju na svijetu tu imaju bolje uvjete nego što ih nalazimo u Europi. I to moramo jačati. Kod onih milenijskih razvojnih ciljeva pristup energije još uvijek nije bio velika tema, ali sada u ciljevima održivog razvoja pristup energiji je vrlo bitna, ključna tema i to trebamo iskoristiti, te ciljeve. Jer e, mi smo malo prije razgovarali kako ćemo doći do podataka s kojima ćemo moći bolje evaluirati e, fazu implementacije i provedbe obaveza preuzetih za ostvarenje održivih ciljeva. I mislim da sa jednom dobro plasiranom ciljanom politikom možemo u ruralnim područjima jako puno postići. Nijedna škola, nijedan zdravstveni centar ne može na večer poslije 18 sati u Africi funkcionirati i raditi u Africi. Ali mnoga mala ili mikropoduzeća mogu isto tako i zatvoriti vrata ako nemaju svjetla i energije nakon šest sati. Prema tome upravo bi to recimo i za položaj žena bilo puno bolje i njima je lakše raditi i živjeti tamo gdje ima svjetla. A međunarodno gledano imamo jako dobar okvir za sve naše napore za to jer je Ban Ki-moon imao onu inicijativu Energija za sve do 2030. godine i tu je dao glavne smjernice u tom okviru. A sad je na nama da zajedno sa Europskom komisijom razvijemo strategiju koja će to nastaviti. To je ono što je povjerenik Pibalc u zadnje dvije godine kada je dok je još bio povjerenik za razvoj uspio i pokrenuo. Mislim da bismo mi kao odbor Europskog parlamenta za razvoj, kao DEVE, morali još jedan dati da se dokumentira ovaj razvoj i da se vidi koji su konkretno napreci postignuti u čemu je dakle Europska unija postigla na tom području. A na kraju da vam ispričam jedan primjer što, smo, što sam doživio. Bili smo u misiji u dva mala kenijska sela, oba su imali po tisuću stanovnika otprilike, imali su oba sela pristup struji preko jedne male hidrocentrale koje je jedan NGO, jedna nevladina organizacija prije 7-8 godina tamo izgradila i montirala. U jednom selu se ta energija, ta struja se zahvalnošću prihvatila i onda su pitali dotičnu nevladinu organizaciju ne bi li oni još jedan puta došli do nekih sredstava prikupili ih da još jednu turbinu takvu hidrocentrale naprave. U drugom selu su ljudi pak rekli mi bi željeli prikupiti sami doprinos nešto što možemo platiti, što smo u stanju platiti, ali kao znak zahvalnosti da smo dobili struju. I onda je zajednica tog sela uspjela sama financirati izgradnju druge turbine. Dakle, vidite koja je tu razlika bila u mentalitetu, odnosno koliko se tu uspjelo u njihovim naporima da uvjere stanovništvo, da ga prosvjetle, educiraju a to je jako bitno. Dali smo im umjesto ribe udicu u ruke i mislim da u tom smislu i naši napori Evropske unije trebaju dalje teći. Hvala lijepo Norbert, a sada Elena Dioskaros. Hvala lijepo. Da, za nas, Evropljane, to bih rekla gospodinu Noizeru, ne postoji ništa što bi bilo impresivnije od naših iskustava. ali kad vidite recimo nebo u afričkoj regiji ili afričkom području bez ikakvog svjetla, onda vidite zapravo sve one divne zvijezde i zvijezdane konstelacije na noćnom nebu jer vam nigdje svjetla ne smeta. Tako je to u Africi danas. Ali naravno to onom lokalnom stanovništvu nije nužno uvijek velika sreća. Međutim, moram našim pre, naše prezentatorice čestitati na revolucionarnoj ideji koju je ovdje iznijela. Zapravo i još na jednoj ideji koja je bila kao energetski kiosk koji je već u malim selima ustanovljeno, osnovano, tamo gdje nisu, koja nisu elektrificirana. Ja sam nedavno radila, surađivala u pilot projektu u Ruandi na izgradnji tih najmanjih zapravo električnih, dakle malih e, elektrana gdje se koristila solarna snaga i tu se koristili su se grafit i reflektori za grijanje i za recikliranje i ponovno korištenje, dakle razne načine te solarne energije. Znači to je 24 sata na dan radeva. I to je sufinancirano novcima iz Europske unije, otprilike u visini od 10 milijuna eura. Ali to je bilo jako bitno da i mislim da bi bilo dobro da se to po cijelom kontinentu počne širiti. Prema tome mislim da je vrlo bitan korak koji je ovdje iskazan da se suočavamo sa svim preprekama koje nam se postavljaju na putu ostvarenja sedmog održivog cilja razvoja. A sad, što je još problematično u dobavi i dostavi struje u izolirana područja i što recimo hidroelektrane elektrane u Africi nisu uspjele do sada, ali razmislite što bi se sve moglo učiniti kad bi se ta ogromna, ogromni potencijal hidroelektrana razvio, da je, koji je to potencijal koji nije u odnosu na druge izvore energije, isto obnovljive energije koja nije još uopće kod njih razvijen. To je vrlo bitno da pomoglo bi poljoprivrednim izoliranim područjima Afrike i pomoglo bi im da im turbine uvijek rade. Recimo, mogli bi biti u stanju da jedan dobar dio svojih poljoprivrednih površina navodnjavaju, zatim važno je za edukaciju, za škole, za bolnice, kompletnu medicinsku skrb, jer oni svi zapravo funkcioniraju s pomoć generatora vlastitih. I mislim da su sve to, sve te zemlje koje su tamo, a tu se sad se vraćam i na još na jedno pitanje koje su velika prepreka tome, to je pitanje vlada i korupcije u svim tim zemljama. Zatim, mi znamo da se nekim školama ne dozvoljava uopće da rade zato što nemaju tako temeljne uvjete ispunjene kao što su tekuća voda ili struja. Prema tome, za, na nama je da se vratimo tim temeljnim stvarima kako bi se ti mehanizmi uhodali, profunkcionirali, kako bi se borili protiv gladi, siromaštva kako bi se borili da omogućimo stanovništvu da ima adekvatne sanitarne uvjete, pristup vodi, pristup struji i kako bi zajamčili, zajamčili naravno i njihovu edukaciju i njihov razvoj. Hvala lijepo sada Marija Hojlbrok. Hvala. Hvala vam na ovoj dobroj prezentaciji. Mislim da sa ovim smart villageima, ovim inteligentnim selima, da ste s tim prezentacijom upravo dobro prikazali što nam je potrebno u Africi, u ruralnim područjima, ali i drugdje u zemljama u razvoju na svijetu, a to je decentralizirane mreže i decentralizirana proizvodnja obnovljivih obnovljive energije. Sad ja nemam namjeru više govoriti o tim decentraliziranim potencijalnim mrežama, o tim ruralnim područjima, jer to su sve moji prethodnici učinili. To je jedna od najtemeljnijih, najbitnijih stvari, a naša je zadaća da podupremo to kako bi ljudi doista došli do struje u tim područjima. Mi ćemo u našem Europskom parlamentu usvojiti rezoluciju u vezi s tim, nacrt teksta već postoji i mislim da je to dobra osnova taj nacrt teksta kojeg smo imali, ali ako gledamo ovo što smo danas čuli sve, a to je u mikrorazmjerima strukturirana proizvodnja struje, onda bismo to trebali upisati u našem izvješću. Jer ako tamo u izvješću piše samo pouzdana i održiva energija, onda još uvijek nismo dovoljno specifično napisali da želimo poticati solarnu fotovoltaiku, biomasu, vjetroelektrane, vjetrostruju i tako dalje. To sve trebamo napisati i to u mikromrežama i mikroproizvodnim jedinicama. A kad govorimo i o hidroenergiji, onda moramo prikazati i rizike, jer svima nama su potrebne, poznate priče o ljudima koji su protjerani zato što su se tamo pravila akumulacijska jezera i pravile velike brane. Mi možemo tu oko 60 i više milijuna priča u vezi s tim saslušati ili ispričati. Ne želimo ih više. Mislim da je 16. studenog prošle godine parlament ovdje usvojio jedno izvješće o novom okviru za donošenje odluka upravo na takvom području i poznato nam je to sve. Prema tome, ako želimo da u tome sudjeluju mali mikro izvori za proizvodnje jedinice, onda to moramo i napisati u izvješću. Zatim, moramo reći pod kojim kriterijima se to sve mora ispitati. Da li je održivo, dakle ne samo ekološkim i ekonomskim, nego i socijalnim. I moraju se isto tako svi potencijalne štete biti mjerljive, jer poznate su nam i priče o seljacima koji su gladni zato što su na svojim poljima zasadili e, plodove za bio proizvodnju i bioplin, a niko nema što jest, a time isto nismo stvari ispunili. Pa onda naša nova direktiva o obnovljivim izvorima energije uopće još ne sadrži nijednu nijednu klauzulu, jednu točku o tome što treba provjeriti, u kojem mjeri je to održivo u ovom smislu u kojem smo rekli. Zatim, drveni ugalj, to je isto tako jedno pitanje otvoreno u Africi. Ne kažemo nekakva energetika neformalnog sektora koji proizvodi, ali pred, stvara jako puno ekoloških problema. I sad to treba naravno suočiti sa ovim gospodarskim problemima koji bi nastali u takvim izoliranim područjima dok nema drugih izvora energije nego im je to jedino. I sad e, pitanje šta bi recimo bilo ako im se to ljudima uzme i taj posao da, idu u sjeću drva za proizvodnju drvenog uglja. Šta je onda još s njima? Zatim, pitanje financiranja i miješanih oblika različitih instrumenta kod tog financiranja i miješanih aspekata pri tome, jer kogod bi od privatnog sektora ili bilo kojeg investirao u takvu vrstu izgradnje malih poduzeća ili jedinice za proizvodnju energije želi i pritom i zaraditi. Prema tome, ako mi želimo isto poticati i investirati u male proizvodnje i mikroproizvodnje, onda to trebamo napisati. Tako točno reći. Zatim, osigurati univerzalni pristup energije. Mi apsolutno se moramo odmaknuti od velikih projekata, velikih mreža, odmaknuti od fosilnih goriva i vratiti se i kompletno se usmjeriti na decentralizirane mreže sa i ne smijemo ni u kom slučaju ni izravno ni neizravno poticati nuklearnu energiju. I mislim da to sve trebamo jasno napisati u našem izvješću. A onda bi imali dobru osnovu za sve ono što želimo postići u tom sektoru. Hvala. A sada imamo ovdje predstavnika Europske komisije. Mislim da je gospodin Felice Zakeo ovdje koji će o tome govoriti i o projektima koje komisija prati. Možda jedan kratak pregled što to komisija tad konkretno na tom radi. S moje strane jedno pitanje, znamo da komisija je involvirana um, involvirano jedan projekt za energetsku mrežu za gradove različite, ali da li tu postoje nešto i za energetske mreže za sela? Izvolite. Hvala. Bilo je vrlo zanimljivo slušati ovu raspravu i obećajem vam. Mislim, ja nisam uopće mm, govorio o tome i nisam bio upućen u sve što će se ovdje kazati, ali evo, da vam kažem sad nešto kratko o tom što ste me pitali šta je komisija na tom radi. Pitanje pristup e, struji, pristup energiji, energentima i obnovljivi izvori. Spominjali ste zadnje dvije godine mandata bivšeg povjerenika Pibalda za razvoj i šta je on tu uspio napraviti, koliko je stvorio radnih mjesta i što se tu učinilo. Da, mi smo doista, mi kao Europska komisija bili odmah od samog početka u toj inicijativi sudjelovali, toj UN-ovoj, Banki Munovoj inicijativi Energija za sve i do 2030. A mislim da je sadašnja komisija upravo stavila sna, akcent i stavila je to, pretvorila svoj top prioritet da će se sa obnovljivim izvorima energije i njihovim poticanjem boriti protiv klimatskih promjena, mislim da je jasno da smo tu nastavili na istom putu. A sad da kažemo, jasno da je tu potrebno imati male mreže za sela, s obzirom na situaciju koja jest, treba decentralizirati. Ali čuli smo već i koliko je bitno da imamo e, da naše zemlje, partneri, same uđu u suvlasništvo svega toga kako bi mogle i kao koautori kreirati nove instrumente za financiranje takvih malih ili još manjih projekata. Mi od 2007. imamo do 2015 smo imali jako puno projekata koje smo razvijali, 112 samo energetskih projekata koje smo sufinancirali sa dosta rezultata, a najnovije je da smo ove godine e, krenuli s inicijativom elektrifikacije koja je doista usmjerena na male privatne investitore. Za vašu informaciju dobili smo već prvi poziv početkom godine i dva, dva imali smo e, dva nadmetanja koje smo raspisali i dobili smo više od 90 ponuda koje su nam podnijele mala poduzeća s lokalnih razina. A mi sad pokušavamo jasno analizirati sve što je tu bilo i vidjeti gdje ćemo, što ćemo podupirati i financirati u budućnosti. A inače to nije samo inicijativa Europske unije, nego smo privukli i druge partnere kao recimo američko USAID, američka pomoć za Afriku koji su dali desetine milijuna izravno za tu inicijativu Europskoj uniji da to nastavi s tim. Ali da bismo tu uspjeli potrebno nam je provesti reforme, političke reforme na svim razinama kako bi izbjegli korupciju i stvorili bolji okoliš za to. Zbog toga smo i razvili jedan program za tehničke, olakšavanje tehničkih uvjeta za provođenje takvih programa i tu smo poslali naše stručnjake koji će pomagati vladama, koji će pomagati involviranim ljudima na terenu i njihovim partnerima iz privatnog sektora i da izgrade kapacitete i da razviju prave politike i da identificiraju perspektivne dobre projekte ali ono što je najvažnije je ko je zapravo autor i ko je inicirao te politike kojih ih onda provodi za njih je odgovoran. Vi ste već na početku spomenuli da je u pitanju više od 30 država koje se nalaze uglavnom u subsaharskom pojasu, u subsaharskoj Africi i s kojima surađujemo i mi smo sa 19 tih država već potpisali zajedničke izjave o pojačanoj suradnji na području energetike i s njima doista želimo stvoriti takve programe i s njima doista uču pravu suradnju jer bez takve prave istinske suradnje neće proći ni jedna reforma koja je nužna, a da bi te vlade mogle i te zemlje u tome uspjeti. Na kraju, da kažemo, mi isto visoko cijenimo ulogu i angažman civilnog društva. Samo da se prisjetimo, mi smo imali čitav niz e, javnih nadmetanja za projekte u kojima organizacije civilnog društva surađuju u elektrifikaciji ruralnih područja do pristup, razvoju, mislim, omogućavanju pristupa energentima. I mi smo kod elektrifikacije odredili i konkretne uvjete kako bi i ženama omogućili sudjelovanje u ovom izgradnji kapaciteta i dati im jaču potporu. Mislim da smo u biti sveobuhvatno pristupili vrlo široko tim izazovima i tom pitanjima i mislim da smo sve pokrili u međuvremenu. Posebno nakon, po završetku konferencije COPA 21 na kojoj smo svi preuzeli velike obaveze na djelovanju protiv posljedica klimatskih promjena. Hvala vam puno svima. Puno hvala Željela bih odgovoriti na puno toga u vašim komentarima, možda ću to moći kasnije detaljnije no nešto bih htjela brzo spomenuti. Sve što ste rekli je zanimljivo, sve stoji i ne mogu dovoljno naglasiti da većina ovih zajednica već dugo neće imati pristup mreži ako e, dođe do tog pristupa onda postoje načini e, potrebno je decentralizirano rješenje kad govorimo o ruralnim zajednicama no ja sam se željela brzo osvrnuti na nešto što je rečeno a odnosi se na bioplin e, mnoge zajednice o kojima smo govorili ovise o poljoprivredi to je zanimljiv i održiv način da iskoriste otpad sa e, gospodarstava bez obzira da li je to otpad nakon žetve ili otpad koji proizvode životinja i lijepo je imati taj zatvoreni krug ako je riječ o poljoprivrednoj zajednici a mnoge od njih te jesu a moramo e, razmisliti i o e, ribarima o zajednicama ribara moramo kad je riječ o svim tim proizvođačima po selima kako mogu sačuvati e, resurse koje proizvode, kako će to u najboljem trenutku odnijeti na tržnicu i dobiti najbolju cijenu za ono što su mukotrpno proizveli. Ovime ću završiti svoje komentare i puno vam hvala. Hvala, mislim da ste vidjeli iz reakcije kolega koliko cijene vaš rad i e, raduju se budućoj suradnji s vama. Imate kontakt podatke, e-mail adresu Zahvaljujem što ste danas došli ovdje i dali ovu odličnu prezentaciju. A sada, a ne ispričavam se, imamo usmeno pitanje, imamo i nacrt rezolucije. Rok je ovaj petak 14.10. u podne. Mislim da nam je potreban konsenzus i klubovi bi trebali surađivati kako bi amandmani bili jasni, kako bismo imali devet ili deset jasnih preporuka komisiji. Komisija je zato otvorena, želi raditi na tim pitanjima, pa ako možemo prije glasovanja doći do kompromisa to bi bilo dobro kako bismo imali jasne preporuke za komisiju a ne neki dugi tekst gdje se e, gubi poruka a sada prelazimo na sljedeću točku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 upravo sam provjerila sutra imamo samo jednu točku za glasovanje, pa umjesto da počnemo u 9, predlažem da počnemo u 9.30 sutra, Jel to u redu? Dobro. U 9.30 molim da tajništvo odmah pošalje tu poruku da ujutro počinjemo u 9.30 pa ćemo imati glasovanje, a onda ćemo u deset prijeći u drugu zgradu gdje ćemo se pridružiti kolegama iz AFETA. Pa molim da se ta poruka pošalje klubovima i svim članovima i u e-mailu stavite u naslov da je žurno, tako da kolege vide da počinjemo u 9.30, a ne u 9, a ne da se taj e-mail zagubi u E, hrpi ostalih e-maila. Sada prelazimo na točku 9, a to je izvješće misije za promatranje izbora u Zambiji. Pridružit će nam se Cecil Kjenge, ona e, kasni, avion joj naime kasni. Michael Galler je bio predsjednik izaslanstva Europskog parlamenta, on nije ovdje. No, drago mi je da je ovdje Jean Lambert, e, također je bila članica te misije. Znam da su izbori prošli mirno, ali da je bilo nekih problema. U mnogim afričkim državama, na primjer u Burundiju, e, vidimo da idemo unatrag. Pa možete li nam reći jesu li vijesti iz Zambije bolje? Hvala. Nadam se da će se sil stići kako bi mogla odgovoriti na sva vaša teška pitanja jer ja sam samo sudjelovala u manjoj skupini e, parlamentarnih promatrača, tamo sam bila samo četiri dana. E, da li se išlo unazad ili unaprijed ili se ostalo na istom mjestu, mi smo čuli od puno ljudi na terenu da postoji mala zabrinutost e, jer prethodni i predsjednički izbori u Zambiji su bili mirni, svako je mogao reći e, što želi, bilo je prilično otvoreno, ali sad e, je prevladavao osjećaj da se malo išlo unatrag, bilo je sporadičnog nasilja na nekim mjestima e, E, izborno povjerenstvo je smatralo da je situacija tako loša da je obustavila e, kampanju na neko vrijeme u dvije provincije. Mi smo smatrali da je to malo neproporcionalno ali mm, to sporadično nasilje nije karakteristično za Zambiju, tako su nam to ljudi prikazali i svi su se nadali da to nije e, znak da će se takve stvari e, sve više događati u budućnosti. Ljudi su bili zabrinuti zbog nekih događaja. Nadamo se da su ti događaji iznimni E, kad je riječ o predsjedničkim izborima, a bilo je pet vrsta izbora istog dana, dakle predsjednički izbori, e, parlamentarni izbori, neki lokalni izbori i referendum e, gdje se nije prešlo prag, ali to je dosta kasno stavljeno na dnevni red. glavna oporbena stranka je poticala svoje E, e, one koje podržavaju da bojkotiraju taj referendum. Nekih 15 mjeseci ranije su održani predsjednički izbori gdje je 28 ili 38 tisuća e, glasova više bilo za predsjednika. Dakle, rezultat je bio vrlo tjesan jer je prethodni predsjednik umro. Dakle, samo 15 mjeseci prije ovih izbora su održani ti predsjednički izbori nakon smrti predsjednika i svima je bilo vrlo jasno da će utrka biti vrlo e, tjesna natjecale su se uglavnom dvije stranke e, prije e, samih izbora je uvedeno pravilo da e, treba 50% plus 1. E, treba biti rezultat, ako ne ići će se u drugi krug. E, ljudi su toga bili vrlo svjesni, promatrajući brojanje glasova nama je bilo sasvim jasno e, da je rezultat vrlo tjesan i konačni rezultat je bio 50,35% za pobjedničkog e, kandidata predsjednika Lungua koji je e, već bio predsjednik i vidite da je bio tjesan rezultat, a sedam kandidata su zajedno dobili samo 3 do 4 posto. Mi smo u svom prvom izvješću spomenuli neke probleme koji su sada još važniji. Naime, smatrali smo da ono što se dogodilo na sam dan izbora je bilo prilično dobro organizirano. To je jedna od zemalja sa najviše nejednakosti u svijetu. Samo 20% stanovništva ima električnu struju. Puno glasovanja se odvijalo u nabiralištima e, gdje e, se glasovalo e, uz svjetiljke i solarne svjetlosti. Neki su prenoćili u tim biralištima pa su bili tamo za prebrojavanje glasova e, nas se dojmio mir koji je prevladavao na dan izbora. E, građani su bili e, vrlo strpljivi, satima su često čekali u redovima. Kad pomislimo da Kod nas se nekima ne da hodati nekoliko stotina metara do birališta, a ovi su ljudi bili vrlo predani i sve se odvijelo vrlo profesionalno i predano. Postupak je bio prilično dugotrajan, dosta kasno su E, poslani registri, e, imali ste promatrače iz nekih političkih stranaka, iz civilnog društva, ljudi su došli, pokazali svoju e, karticu sa registracijom onda se provjeravao broj onda se išlo po pet glasačkih listića dakle to je sve se moglo pojednostavniti i ubrzati. Neki su ljudi došli pred birališta dva ili tri sata prije nego što su se otvorila birališta u šest sati i tri sata kasnije još su bili tamo. A trebalo je biti samo nekoliko stotina birača po biralištu tako da mm, nama se činilo da ljudi jako dugo čekaju bilo je teško prebrojavati glasove u okolnostima koje su prevladavale na mnogim mjestima ali mi smo smatrali da je sam dan izbora prilično neproblematičan, ali se nekoliko stvari događalo prije samih izbora, a riječ je o jednakim uvjetima za sve. Naša glavna promatračica Cecil Kjenge je E, primijetila nekoliko problema. Jedan problem se odnosio na slobodu medija i ograničenja na medije, također nepristranost medija. Teoretski e, državna radiotelevizija je trebala biti nepristrana, ali naš monitoring pokazuje da to nije bilo nepristrano, e, da je prednost imala vladajuća stranka i e, predsjednik i kad je riječ o izvješćivanju o samim izborima plus e, kad je riječ o drugim emisijama koje su govorile o svemu što radi predsjednik. Jedna od glavnih novina je zatvorena jer nije plaćala poreze i prevladavao je osjećaj da mediji nisu nepristrani, čak i oglašavanje nije bilo dobro regulirano, pa je tu vladala velika neravnoteža i mi smo rekli izbornom povjerenstvu da u nekim od tih e, oglasa e, gdje imamo stranački oglas, a prije ili poslije njega oglas izbornog povjerenstva nije bilo sasvim jasno što je što postojala su ozbiljna pitanja o slobodi medija i o nepristranosti medija, također e, odredbe zakona o javnom redu i osobito e, promidžba e, za predsjedničke izbore ako je u nekoj provinciji jednog dana bio predsjednik, tog dana oporba nije mogla e, e, držati e, skupove pa bi skupovi bili otkazani u zadnji čas a te provincije su jako velike pokrivaju veliko zemljopisno područje pa smo mi smatrali da Isto tako ministri koji su išli u kompanju, da je sve to bilo zabrinjavajuće. To su neki od problema općenito se smatralo da je samo izborno povjerenstvo dosta dobro radilo. Pravila su se nedavno promijenila, sada predsjednik može e, otpustiti e, člana e, izbornog povjerenstva, to treba razmotriti, no predsjednik je sada ponovo inauguriran. Nadamo se da se sporadično nasilje neće ponavljati. Trebamo surađivati e, s parlamentom po tom pitanju. Nismo čuli e, ništa o tome da će se izborni ciklus podijeliti, da će svi ti razni izbori se razdvojiti. Oni smatraju da je najučinkovitije sve izbore održati istog dana. Tako da nam treba doista velika misija za praćenje izbora. Evo, to je vrlo kratko. Hvala za ovaj kratki prikaz. Mislim da je slika vrlo jasna. Mi smo upravo govorili o pristupu energiji u zemljama u razvoju i o problemima s kojima su zemlje suočene, a ja sam e, nisam razmišljala uopće o tome kako organizirati izbore ako nema električne struje, kako ćete po mraku prebrojavati glasove i tako dalje. Dakle, to moramo i dalje imati u svom programu osobito ta ideja sela mi smo govorili o selima koja nisu priključena na električnu mrežu da li neko od kolega želi postaviti pitanje džin ili nešto reći ne imamo ovdje ljude iz e, službe za vanjsko djelovanje Rade Kol e, tu je i komisija ali mislim da će Radek Kol e, se obratiti Hvala. Hvala. E, htio bih komentirati ono što je već rekla gospođa Lambert. Točno je da smo sada u e, završnoj fazi ocjene izbornog procesa. E, završno izvješće se i dalje priprema i bit će spremno za ponovni posjet gospođe Kjenge, glavne promatračice, E, koji će se dogoditi u prvoj polovici studenog. I ona će tijekom posjeta predstaviti glavne preporuke Europske promatračke izborne misije. I predstavit će to zambijskim e, dionicima. Izborno povjerenstvo e, Zambije pokazalo je profesionalnost u pripremi i unatoč, e, nepovjerenju i pristranosti e, u vezi s e, oporbenih stranaka na nižim razinama pokazano je nisko povjereno izborni proces. Unatoč tome transparentnost izbornog procesa je bilo daleko od savršenog, prije svega kad je riječ o e, najvažnijim elementima e, brojanja. Tu su počinjene omaške zato što nacionalnim i e, stranim promatračima nije dopuštena provjera rezultata unatoč brojnim zahtjevima da im se omogući pristup i s obzirom E, s obzirom na to da je taj proces dugo trajao, e, vjerodostojnost e, izbornog procesa nije zadovoljio očekivanja. Kao što je već rečeno, kampanja je bila možda razumno kvalitetna, usporedbi s ostatkom regije, ali sami Zambici drže da je kampanja bila vrlo, da je podizala napetosti, a isto tako došlo je do smrtnog slučaja jednog od jedne osobe koja je sudjelovala u jednom od okupljanja i to nakon e, sukoba s policijom. I mi držimo da je to pokazalo nespremnost policije da se nosi s e, masom, velikom masom na nenasilan način u ovakvim slučajevima. 22. kolovoza ubrzo nakon izbora došlo je do podnošenja e, žalbe na Ustavnom sudu protiv izbornih rezultata regulator je, je e, ugasio dozvole Movie TV-a koja nije baš sklona vladi i lokalnim radiopostajama i to je doprinijelo i pogoršalo stanje vezano uz slobodu izražavanja. Kao što sam već rekao, to je The Post, e, to je glav, glavna oprbena tiskovina, zabranjeno im je, zabranjen im je rad. Njihove poslovne prostorije e, su zatvorene, navodno zbog poreznih e, problema. Isto tako je primijećena cenzura, u slučaju drugačijih mišljenja i to je naravno sprečavalo e, slobodu izražavanja i došlo u osjetljivom trenutku u izbornom procesu. Isto tako, e, tijekom naše promatračke misije primijetili smo da vladajuća stranka, domoljubna fronta, je imala određene povlastice i primijetili smo da se državna sredstva koriste u E, kampanji, što je suprotno zakonu i samim time se doprinijelo stanju u kojem nisu svi uvjeti vrijedili za sve. Nakon objave rezultata znači 50,53% e, glasova dobio je predsjednik Lungu E, što znači da su rezultati biti dosta tjesni, jedva je e, zadovoljen uvjet da on bude doista e, izabran. Gospodin Hichilema je doveo u pitanje izborne rezultate i Ustavni sud je trebao odlučiti o tome da da dakle da izbori nisu zakoniti, da se e, zakonski okvir nije e, poštovao zbog e, argumenta poput pristranosti javnih medija s obzirom na ograničenje kretanja i kampanje drugih stranaka i zbog navodnih ne, ne, nepravilnosti prilikom o, brojanja glasova. Zahtjev UN UPND-a je odbijen 5. rujna bez ikakvog obrazloženja iz proceduralnih razloga i sud je zaključio da nema nadležnost da produži razdoblje od 14 dana da se saslušaju argumenti vezani uz zahtjev. Evo, istime s time bih završio. Hvala. Gospođo Kjenge, znam da ste žurili jer vam je kasni avion i upravo sam htjela poslati poruku da ne trebate žuriti zato što smo e, dobili detaljno izvješće gospođe Jean Lambert i čuli smo i izvješće e, Europske službe za vanjsko djelovanje. Ne znam biste li htjeli nešto dodati ili... Izvolite. Govorit ću talijanski. Znam da postoji prijevod, pa onda... Hvala što ste mi dali priliku da predstavim e, glavne ishode naše europske e, promatračke misije u Zambiji. Ova misija započela je krajem lipnja i trajala je do sredine rujna. 120 promatrača iz 28 država članica i Norveške je sudjelovalo u misiji s ciljem e, ocjene cijelog izbornog e, procesa na temelju međunarodnih e, obveza koje je ta država preuzela da će imati transparentan i pošten proces. To je dosta veliki izazov za zemlju poput Zambije, zato što su to prvi izbori prema novom ustavu i e, novom izbornom zakonu e, i broj e, biračkih mjesta se značajno povećao. Mm, izborno povjerenstvo trebalo je organizirati izbore, a da se na izborima koristi pet glasačkih listića. Mi smo promatrali E, izbore i brojanje u svim e, provincijama na 120 mjesta. U 97% e, osigurana su jamstva i poštovao se izborni proces i proces glasanja je bio transparentan. Rad osoba koji su pratili izbore smatra se pozitivnim, dobio je pozitivnu ocjenu, ali neki djelatnici na biračkim mjestima nisu mogli provjeriti e, mrlje od tinte koju nije bilo moguće obrisati eh, na prstima. Sveukupni rezultat je pozitivan održani su četiri, iz, četiri izbora, jedan referendum. A to je bilo dosta zahtjevno u logističkom smislu, a isto tako je trebalo podići razinu svijesti kod e, glasača. Međutim, u određenim fazama primijećene su određene slabosti. Izborno povjerenstvo Zambije je obavilo posao vrlo profesionalno, iako su ih optužili da su bili pristrani. E, te optužbe potekle su iz oborbenih stranaka e, u nekim udaljenim provincijama e, primjećena je visoka razina povjerenja u izborni proces. Izborno povjerenstvo pokušalo osigurati transparentnost, ali važno je naglasiti da to nije bilo moguće za međunarodne i nacionalne promatrače. Nismo mogli dobiti pristup određenim izbornim aktivnostima, pa nismo mogli e, dodatno pojačati transparentnost izbornog procesa. Nadalje, izborno povjerenstvo odbilo je dati pristup međunarodnim promatračima Centru za verifikaciju nacionalnih rezultata i to je bio slučaj unatoč tome što smo službeno tražili pristup tom centru i to puno puta. Evo, to je po mom mišljenju propuštena prilika i to je bilo potrebno kako bi se povećala vjerodostojnost izbornog procesa. E, PF, e, Domoljubna fronta, a isto tako Jedinjena stranka za nacionalni razvoj, UPND, su e, povećavali napetosti u e, zemlji e, obustavljanje kampanje u Lusaki u jednoj maloj provinciji su donekle utjecali e, sigurnosne snage koje su jamčile red. Dobro su obavile svoj posao u nekim prevencijama, u drugima nešto manje dobre. Izvori informacija su bili ograničeni, bilo je tu određenih restrikcija i nisu svi kandidati mogli doprijeti do javnosti svugdje, pa je glasačima teško bilo saznati sve i činjenice da bi donijeli odluku o izborima. I privatne novine, The Post, su tijekom cijele kampanje bile podložne brojnim restrikcijama u pogledu slobode Eh, medija. Eh, tijekom kampanje oporbene stranke su imale ograničene mogućnosti doći do medija. 22.8. Eh, elektronički regulator je obustavio tri dozvole za elektroničke medije za jednu TV postaju i dvije radio postaje. To je svakako imalo negativni učinak na e, tokove informacija tijekom e, osjetljivih faza izbornog procesa. Pravni okvir ponudio je dobru osnovu za dobru provedbu izbora, ali provedba e, zakona o javnom redu je bez razloga ograničavao pravo na okupljanje i to na uštrb oporbenih stranaka. PF je bez razloga imao e, povlastice kao vladajuća stranka. Promatračka misija je primijetila da je došlo do uporabe državnih sredstava za e, za svrhu kampanje. To je suprotno zakonu i to je dovelo do različitih uvjeta za različite stranke. 15.8. izborno povjerenstvo je objavilo e, konačne rezultate predsjedničkih izbora i predsjednik e, Lungu je proglašen pobjednikom. S 50,53% valjanih glasova i to je tek nešto više od 50% što je bio prag za izbornu pobjedu. U EPND e, i njihov kandidat Hići dobio je 47% valjanih glasova. Razlika je bila e, od nešto više od 100.000 glasova. E, UPND, odnosno njihov e, kandidat je osporio izborne rezultate odmah nakon izbora i podnio je žalbu tražeći od Ustavnog suda da izbore proglasi nevažećima, zato što se nisu bili provedeni u skladu s izbornim zakonom. Ta žalba je 15.9. E, odbijena na sudu i nije bilo mogućnosti da se saslušaju stranke nakon što je sud odlučio da nema nadležnost produžiti ustavno razdoblje za saslušanje od 14 dana. Rekli su da je da je 2.9. E, taj rok, odnosno to razdoblje završilo. Većina tumačenja kaže da se to razdoblje 14 dana e, tumači kao mjera da se e, produžava razdoblje nesigurnosti dok se ne zna je li predsjednik iz, izabran ili ne. Bilo je dosta problema s rezultatima. Broj, određeni broj sudaca je izrazilo neslaganje, dakle nije donesena jednoglasna odluka. E, većina tog e, razdoblja 14 dana e, se koristio, je iskorištena za preliminarna pitanja UPND-a i nije donesena pravodobna odluka o tom isteku tog razdoblja. I stoga oni nisu mogli iskoristiti svoje pravo na javno pravično saslušanje i to podriva vjeru E, ljudi u izborni zakon i žalbene mehanizme. E, to su bile slabosti procesa, ali mi smo doista promatrali sve i to će isto tako biti sadržano našim preporukama. Hvala. Dobili smo evo i neke dodatne informacije. E, već smo održali raspravu prije nego što ste došli ima li možda neki kolega neko dodatno pitanje? Ne? Onda ćemo zahvaliti gospođi Kenge što je ipak došla unatoč e, odgodi leta. Hvala. Isto tako ćemo u skupini za potporu e, demokraciji o kontinuiranoj potpori Zambiji, jer naš posao ne svodi se na to samo da odemo tamo i promatramo izbore, već isto tako i nakon izbora se vraćamo kako bismo pokušali osnažiti demokraciju. Tako da hvala i Jean Lambert i Cecil Kenge e, što su došle. I evo ovo je zadnja točka dnevnog reda, završavamo s radom. Sutra u 9.30 um, započinjemo sa sastankom, a u 10 idemo u dvoranu 2 kv 2 na zajednički sastanak sa afetom, Ne zaboravite listiće za glasovanje. U 18.30 ovdje e, dolje, mislim da je to kat... Ne, radi se zapravo o drugom katu. Znači drugi kat, znači jedan ispod vječnice, e, održava se izložba e, fotografija o istočnoj Africi i o pašnjacima u istočnoj e, Africi. Marija Nojbuh je organizirala izložbu. Otvaranje je u 18.30, znači za pola sata. Hvala dragi kolege, sutra se vidimo u 9.30.